uh, budget. It is Mr. Um, Indrek Um, we also have uh, um, an, uh, Također imamo uh, još jednog uh, stručnjaka, Fabijena Tarpana i i Fabijen Tarpan će nam se obratiti odmah nakon što čujemo predsjedavajućeg odbora za proračun. Gospođa predsjedavateljica, dame i gospodo kolege, veselim se što ovu misiju provodimo zajedno, odbor za proračune naravno želi isto tako dati svoj doprinos ovoj procjeni europskih politika kada se radi o sigurnosti i obrani. Mi želimo da zahvaljujući proračunskih e, politika možemo procijeniti opseg svih aktivnosti u koje smo uključeni i možda isto tako naš napredak i razinu našeg napretka ako želimo da Europa bude u mogućnosti ispuniti svoje obveze u svojim misijama kada se radi o pitanjima sigurnosti i obrane. Dziękuję bardzo. Um, teraz e, chciałabym przejść Hvala lijepa. Sada bih rado prešla na postupak. Htjela bih predstaviti naše gosta, Fabien Terpan. Radi na Institutu političkih znanosti u Grenoblu i isto tako je gostujući profesor na College of Europe u Natolinu u Poljskoj. Izvolite, predajem vam riječ. Sorry, Mr. Fabian. Merci. Ispričao se, gospodine Fabian. Hvala vam lijepo, gospođe predsjednice, gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Zadovoljstvo mi je što vam mogu danas e, izložiti svoju prezentaciju o financiranju operacija i misija u okviru zajedničke sigurnosne obrambene politike. Moja će se prezentacija odvijati u tri dijela. Kao prvo podsjećam na trenutne uvjete financiranja, zatim problemi koje općenito vidimo i nakon toga perspektive za razvoj budućnosti koje možemo već sada definirati. Što se tiče trenutnih uvjeta, okolnosti, rekao bih da su složeni i fragmentirani, po mom mišljenju, i to u tom smislu što imamo razliku, razlikovanje između s jedne strane civilnih operacija koje prije svega ovise o proračunu Europske unije, ali koje se može financirati isto tako i putem dodatnih sredstava iz individualnih doprinosa država članica, tako to odlučuje vijeće, i zatim s druge strane imamo vojne operacije, one se prije svega financiraju putem država članica, po individualnoj osnovi, po načelu troškovi se snose tamo gdje nastaju i mogu se isto tako dodatno financirati pomoću mehanizma Atena. Sa dakle jednim financiranjem koji se temelji na snošenju određenih troškova putem tog mehanizma antena. Kratko ću vas podsjetiti da je to mehanizam s kojim se mogu financirati jedan e, niz zajedničkih troškova. To je mehanizam kojeg financiraju država članica po jednom ključu raspodjele koji se temelji na BND-u, na svom e, dohodku, i tu se radi o međuvladinim odlukama što se tiče organizacije Atene. Dakle, Atena se organizira na međuvladin način. Atena financira samo jedan mali dio troškova e, operacija, oko 10 do 15%, a dio tih troškova se obavezno moraju financirati iz Atene, dok se drugi moraju financirati samo ako posebni odbor Atene ili vijeće tako odluči. Probleme koje možemo uvidjeti su povezani sa tim mehanizmom financiranja i prema meni ima ih troje. S jedne strane su vezani uz manjak učinkovitosti sustava, zatim e, problemi vezanih uz e, demokratska pitanja i zatim isto tako e, logika solidarnosti, to manjak solidarnosti. Što se tiče problema sa učinkovitošću, njih ima troje glavnih, po mom mišljenju. Kao prvo, radi se o resursima koja su na raspolaganju za operacije misije. Ti resursi su dosta ograničeni u jednom proračunskom europskom međunarodnom kontekstu koji je trenutno ograničen. I stoga generalno rečeno kada se odlučuje o nekoj operaciji ili misiji, onda to obično za sobom povlači i neke poteškoće. Postoje poteškoće kada se radi o stavljanju na raspolaganju resursa, materijalnih kako i financijskih. Isto tako neke države članice okljevaju prije nego što doprinose. Zatim imamo problem uz e, stvaranje odgovarajućih kapaciteta, to je, teško, to je često sporo i polagano i isto tako Atena doprinosi samo u graničnoj mjeri tom financiranju i često su sredstva iz tog mehanizma već iscrpljena u tom trenutku. Zatim, još jedan problem, uvijek u tom smislu manjka učinkovitosti. Kada govorimo o brzoj reakciji, o stavljanju raspolaganju financijskih sredstava, tu imamo dosta dugačak postupak kako za civilne operacije, tako i za vojne operacije i to e, zbog razloga koji su vezani uz postupak donošenja odluka, naravno, i unatoč, rekao bih, mehanizmima koji su uspostavljeni kako bi se moglo, odmah financirati, na primjer, civilne operacije ili isto tako kod e, vojnih operacija kada imamo fond za prethodno financiranje koji dopušta da se lakše i brže financiraju operacije u okviru Atene. To predfinanciranje tiče se samo Atene i ne rješava u svakom slučaju problem vezan uz nacionalne doprinose koji su izvan Atene. I zatim, treći problem, još uvijek povezan s učinkovitošću, je vanjska koherencija mehanizmi koji su tu kako bi se osiguralo financijsko podmirivanje nisu u potpunosti u skladu sa idejom vanjske koherencije. Vanjska koherencija je nešto što se često spominje u ugovorima, u ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a to je čini se isto tako u neskladu sa političkom logikom da imamo globalno približavanje. To je isto tako nešto što se nalazi. Dakle, s jedne strane imamo tu ideju koherencije, s druge strane e, i, i, globalnog pristupa, s druge strane e, e, ovo što stoji u ugovorima i to mi se čini malo neusklađeno. Zatim što se tiče manjka ili nedovoljnih demokratskih jamstava, civilne operacije podliježu parlamentarnom nadzoru i s te strane ispunjavaju taj kriterij, ali kad kad treba reći da postoje probleme sa transparentnošću u smislu da se misije ne upisuju u proračunske stavke uvijek na najtransparentniji mogući način. I isto tako treba prije svega naglasiti da postoji problem sa nedostatkom parlamentarne kontrole kada govorimo o vojnim operacijama i o mehanizmu Atena. Informacije koje su u koje parlament dobivao u mehanizmu Atena ovise o dobroj volji vijeća. Treća vrsta problema koji ovaj mehanizam po mom mišljenju e, donosi sa sobom je jedan problem vezan uz solidarnost. Ne postoji obveza za države članice da sudjeluju u vojnim operacijama i tu se javlja taj problem solidarnosti. Prije svega što se tiče vojnih operacija. Države članice su obično samo ograničenog broja kada sudjeluju u vojnim operacijama, a zbog trenutnog načina rada što više država članica sudjeluje u nekoj operaciji, to snosi više troškove, jer se veći dio troškova snosi po individualnoj osnovi za svaku državu članicu. Zbog toga države članice koje su najaktivnije i koje najviše sudjeluju u tim operacijama apeliraju na veću i bolju raspodjelu tog tereta, a obrnuto gledano države koje sudjeluju u operacijama gledaju na države koje ne sudjeluju u operacijama na neku, kao na neku vrstu slobodnih jahača u smislu da one ne snose financijski, financijski teret niti eh, eh, humanu odgovornost eh, za operacije, a dobivaju političke beneficije iz toga. Sada bih prešao na neke razvoje u budućnosti koje bismo mogli predvidjeti i ja sam ih podijelio u četiri moguća scenarija. Prvi je scenarij e, scenarij koji bi se najbrže mogao ostvariti, to je status quo, dakle nema razvoja, sve ostaje kako jest, je li taj scenarij vjerodostojan? Ako želimo poboljšati operativnu sposobnost ZSOP-a, onda se naravno ne bi smjeli držati samo postojećeg mehanizma i e, to blokiranje koje primjećujemo, te prepreke, nasjeruju na to da se pribrojavamo vjerodostojnosti tog mehanizma. Koje bi bile sada promjene veznih uz ovaj scenarij? U tom scenariju bi se okupio čitav niz mehanizama u jedan fond koji bi bio izvan proračuna Europske unije. Dakle, s jedne strane bi se trebale penjeti proračunske stavke iz proračuna Europske unije prema mehanizmu Atene, a s druge strane bi trebali učiniti tako da individualni troškovi država članica budu uključeni u Atenu. To nije jako realističan scenarij, budući da mi se budžetizacija ne čini realističnom opcijom, ali ipak možemo primijetiti da, primijetiti da neke države članice pokušavaju prenijeti neke troškove iz proračuna prema Ateni. To je, bi ne mogla biti njihova namjera. I, dakle, iako ovaj scenarij nije službena opcija, njega se ipak brani, to je brane ga neki od dionika u ovom postupku. Nedostaci i prednosti tog scenarija, rekao bih da ima malo prednosti, a da ima dosta mnogo nedostataka nedostatak vezan uz eh, koherenciju, iako naravno onda imamo u jednom okviru sve rashode, ipak rashodi vezanih uz ZSOP mogu također eh, biti povezani sa eh, troškom vezanih uz vanjsku politiku, vezanih uz instrumente vanjske politike koji nisu unutar ZSOP-a, dakle to ne bi riješilo taj problem vezano uz koherenciju, a s druge strane što se tiče učinkovitosti i demokratskog nadzora, tu se čini da je taj scenarij nešto što donosi malo prednosti sa sobom. I isto tako zato je potrebna revizija ugovora zato što se tu zadire u um, ne samo u vojno već u civilno područje operacija. Zatim treći scenarij tiče se toga da se pokuša ojačati Atenu, prije svega tako da se proširi popis onih troškova koji su obavezni sastavni dio mehanizma Atena, prije svega troškovi vezanih uz eh, transport, o tome se trenutno raspravlja kada se radi o eh, prijenosu bojbenih skupina, taktičkih skupina, ali treba ipak reći da se trenutno te taktičke skupine ne upotrebljavaju jako često, to treba ipak naglasiti, i tu bi dakle došlo do još većeg proširenja eh, zajedničkih troškova. Je li to vjerodostojan scenarij? Da. Ako strane uzmu u obzir e, operativne potrebe, ali vidimo sa izvješćem o reviziji mehanizma Atene koje bi trebalo biti gotovo koje je trebalo biti gotovo u prosincu 2014. da se ipak našao taj konsenzus prednosti ima na ove opcije. Vrlo jasan, jasna prednost kada se radi o mogućim sredstvima, o brzoj reaktivnosti i o solidarnosti, zato što bi onda veći broj država članica na posljedku sudjelovao u provođenju vojnih operacija. Nedostatak, pa ako se svi troškovi ne snose putem Atene, onda postoje troškovi koje ipak države članice moraju individualno snositi i koji bi mogli biti dosta veliki. Što se tiče brzine reagiranja, tu znamo da postoji problem e, vezno uz mobilizaciju tih fondova, prije svega fondova koji proizlaze iz država članice, zbog toga se predlaže osnutak jednog start-up fonda, jednog početnog fonda koji bi mogao ubrzati postupak donošenja odluka i mobilizaciju e, resursa. Ta mogućnost je predviđena ugovorima i treba ju samo provesti. Isto tako nedostatak veznih uz koherenciju. Ako pojačamo Atenu, onda e, se povećava e, ta razlika između Atene i europskog proračuna. I isto tako Atena ne pruža sva jamstva vezanog uz parlamentarnu kontrolu. Preostaje jedna četvrta opcija. Tu se želi postupno preći na proračun i dakle progresivno uključiti troškove operacija u europski proračun. To se može učiniti dakle postepeno, ali moguće je da se neki, neki od troškovi Atene ugrade u proračun, a da se zatim neki, da se s druge strane neki od e, troškova iz proračuna prebace u Atenu. Tu, dakle, se može uvesti jedna vrsta postepene budžetizacije. Je li to moguće? Pa teško je zamisliti da će države članice biti spremne ići sve do tog koraka, ali to je rješenje budući da se 1997. odlučilo o automatiziranom financiranju civilnih operacija u okviru proračuna. Prednosti bi bili veća, veća koherencija, više demokratskog nadzora, veća solidarnost. To je neosporno, iako nisu tu prisutna sva jamstva, ipak to je jedna opcija u kojoj su kriteriji dosta dobri. Nedostaci vezanih uz e, to da nije zajamčena brzina reagiranja, to ovisi o dobroj institucije kada se radi o donošenju proračuna, i to isto tako ne može zajamčiti da će obuhvatna financijska sredstva biti veća za snošenje tih troškova veznih uz operacije. Isto tako tu je potrebna promjena ugovora zato što se ovdje govori o razlikovanju između, tu se radi o razlikovanju vojnih i civilnih operacija. Završit ću s time što ću reći da osim tih četiri scenarija koje sam predstavio postoji mogućnost e, suradnje između određenih država članica, to je predviđeno u ugovoru. Postoji mogućnost da skupina država članica organizira jednu misiju, zajedno uz, uz pomoć delegiranja te ova se na nekoliko država članica, to je članak 44. Mislim da to nije vjerodostojan scenarij zato što to ne rješava pitanje veznih uz proračun, ali bismo ipak, ako želimo postići ovakvo rješenje, morali izmisliti o tome kako bi trebali izgledati ti mehanizmi suradnje, ti mehanizmi fleksibilnosti i kako bi se oni financirali. Još jedna primjedba. Što se tiče tih mehanizama i pitanja solidarnosti, tu bi dakle sve države članice trebali prihvatiti da jedan manji skup država članice govori i postupa o njihovo ime, a ostavlja se otvoreno ovo pitanje manka solidarnosti. Kao zaključak rekao bih da kada govorimo o razvoju ove strukture financiranja, da razvoj ovisi o tri logike – kao prvo, neodlučnost nekih država članica e, kada se radi o tome da izgube kontrolu nad tim mehanizmima, prije svega unutar vojnih operacija i misija, zatim isto tako neke institucije, supranacionalne institucije možda ne žele integrirati taj mehanizam i isto tako operativne e, potrebe zajedničke sigurnosno obrambene politike ako želimo da Europska unija ima težinu u e, vanjskoj politici. Mislim da bi za jačanje ZSOP-a trebalo imati veće i kolektivnije financiranje, trebalo bi se ići kao jačanju Atene i isto tako u smjeru budžetizacije, to rješenje mi se čini potpuno očiglednim, a postavlja se pitanje hoće li sve strane biti e, složni s time, dakle komisija, parlament, Europska služba za vanjsko djelovanje s jedne strane i s druge strane države članice, hoće li se one uvjeriti u to da je za jačanje ZSOP-a potreban ovakva vrsta razvoja. Zahvaljujem vam na vašoj pažnji. Dziękuję bardzo panie profesorze. Jeszcze raz przepraszam za... za... Hvala lijepo. Još jednom se ispričavam što sam vas krivo predstavila malo prije. Kaže predsjedavajuća, imamo dva izvjestitelja. Prvo ću predati riječ gospodinu Edvardu Kukanu u ime odbora Sede i Europskih pučana. Thank you, Hvala gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem što ste e, pozvali profesora Terpana koji je održao ovu veoma važnu prezentaciju. Zaista se radi o veoma dubinskoj znanstvenoj analizi, a istovremeno imamo i pragmatični pristup, tako da to može biti zaista veoma korisno za nas, tako da to je teoretsko akademski doprinos, ali i doprinos sa velikom konkretnom vrijednošću za sastavljanje ovog našeg izvješća kojeg ćemo usvojiti u Europskom parlamentu. Dakle, gospođo predsjedavajuća, samo nekoliko riječi vezano za izvješće sa stanovišta SEDA. Kao prvo, neke općenite primjedbe. Mi raspravljamo o ovom izvješću u situaciji gdje se Europska unija suočava sa izazovima koji nemaju presedana i prijetnjama svoje sigurnosti. Svi znamo kakva je situacija u istočnom susjedstvu, ali također prijetnje e, s kojima se suočavamo iz Afrike i Bliskog istoka koji uzrokuju tu nestabilnost. Kako bismo se suočili sa tim e, izazovima i kako bismo postigli stabilnost, u ovom momentu imamo 17 e, civilnih i vojnih misija i operacija. U ovom momentu se Europska unija također oporavlja od gospodarske krize koja je e, dovela do rezova na planu obrane i sigurnosti. Mnoge zemlje članice, većina njih zapravo nerado stavlja na raspolaganje dodatna sredstva za zajedničku obranu, a s druge strane linije za ZSOP se također suočavaju sa ograničenjima. Dakle, moramo vidjeti kako možemo na najbolji način iskoristiti te, ta ograničena sredstva koje imamo na raspolaganju za našu politiku. To znači da moramo tu vidjeti koji su glavni problemi, vidjeti koje rezerve imamo i vidjeti kako možemo učinkovitije i transparentnije financirati provođenje te politike. I sada nekoliko konkretnih stvari. Kao što sam spomenuo, e, u izvješću ćemo pokušati e, upariti ova ograničena sredstva koja su na raspolaganju za zajedničku sigurnosno obrambenu politiku i ambicije Europske unije koji također postoje na tom planu. Znači moramo tu naglasiti pitanje učinkovitosti tih mehanizama za financiranje i financijsko upravljanje e, misijama koje se provode u sklopu zajedničke sigurnosno obrambene politike. Tu treba navesti da e, ima rupa u proračunu posebno za civilne misije e, zbog čega je trebalo prenijeti na 2015. neplaćene račune u iznosu oko 30 milijuna eura. Također moramo se pozabaviti pitanjem ojačavanja demokratske demokratskog nadzora i parlamentarnog nadzora ZSOP-a. Primjerice, e, htio bih u izvješću pozvati da imamo zasebne e, linije za svaku misiju koja se provodi u okviru ZSOP-a kako bismo imali jasniju situaciju što se tiče financiranja. Što se tiče strukture izvješća, prvo ću vidjeti gdje se mogu postići uštede, primjerice na taj način da imamo taj zajednički centar za usluge e, i skladišta, ali također i u procesu nabave. Također tražim konzistentnost i komplementarnost unutar misija ZSOP-a, ali također između Europske unije i drugih međunarodnih institucija kao što je primjerice NATO. Financiranje vojnih operacija će se baviti pitanjem financijskog upravljanja u okviru vojnih i civilnih e, operacija. Tu također želim se pozabaviti pitanjem revizije mehanizma Atena. U ovom momentu imamo, dakle, to je mm, taj kostur izvješća, ovo je prva razmjena mišljenja i rado ću saslušati vaša mišljenja u razmjeni mišljenja kako bih čuo nove ideje, mišljenja i tako dalje vezano za izvješće. Gospođo, ako mi e, dopustite, htio bih reagirati na ovu prezentaciju profesora Terpana, e, to koja je bila veoma važna, ali praktična. Slažem se s njime što se tiče e, toga gdje je on vidio mjesto za napredak e, na planu financiranja ZSOP-a, da, činjenica da ne postoji učinkovitost, demokracije, transparentnost je problem, no također je tu problem E, toga što nema solidarnosti, zbog toga se ne mogu na učinkovit način financirati misije. Veoma je važno čuti te ideje što se tiče različitih scenarija, odnosno mogućnosti za mehanizme financiranja. Mislim da od zadržavanje status quo u ovoj situaciji bi moglo biti problematično. Mislim da ćemo se morati e, postupno, e, postupno ćemo krenuti u smjeru onoga što je nazvao budžetizacijom e, ZSOP-a. To je također pitanje za moje kolege iz odbora za proračun, pa ću rado čuti što oni imaju za reći o tome. I konačno, gospođo predsjedavajuća, moram reći da je od ključne važnosti da postoji snažnija politička volja kako bi se postigla ta reforma financiranja ZSOP-a. Hvala. Hvala gospodine Kukan. Da, svakako ova tema e, kojom se bavimo je veoma kompleksna i o tome se treba raspravljati i sa stanovišta financija i proračuna, pa dajem riječ drugom izvjestitelju, gospodinu Indriku Tarandu, koji ovdje zastupa odbor za proračun. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Velika mi je čast i veliko mi je zadovoljstvo što mogu surađivati sa pododborom SEDE i da mogu ovu stvar obraditi sa proračunskog aspekta koji neće, neću biti škrt, možda ću biti baš i velikodušan zato što mislim da je ova e, zajednička vanjska i sigurnosna politika i zajednička sigurnosna i obrambena politika Europske unije se moraju organizirati na bolji način nego što je to bio slučaj do sada. Evo samo da razjasnim jednu stvar. E, dakle, tu imamo dva dijela ove priče i počet ću prvo sa misijama koje su manje vladine, to su civilne misije i vidjeli smo probleme s kojima smo se suočavali kod financiranja tih misija u ovom e, desetgodišnjem periodu od kad su one prvi puta pokrenute i uglavnom se radi o problemima s opremom i logistikom što je različito od misija OSS-a koje na neki način uspijevaju taj problem riješiti. I postoje neki argumenti da se promijene pravila o financiranju e, što se tiče civilnih misija. I neki tvrde da je moguće postići brži razmještaj u okviru, odnosno brže korištenje, aktiviranje u okviru postojećeg e, okvira. I o tome govorimo i u našem izvješću. Također bismo htjeli pogledati, razmotriti ovo pitanje skladištenja koje omogućuje brzu intervenciju, brzo aktiviranje. A to je bilo važno u prethodnim misijama koliko sam ja shvatio. OSS koristi nešto slično što bismo možda i mi trebali napraviti. Što se tiče vojnih e, e, vojne strane, e, situacija je drugčija proračun uopće u ovom ne, igra nikakvu ulogu, nego glavnu ulogu igra Atena. I zaista mi je bilo zanimljivo čuti ova neka razmišljanja o tome kako bi mehanizam Atene mogao funkcionirati u budućnosti. To znači da zemlje članice moraju e, financirati e, te operacije po principu troškovi se snose tamo gdje do njih dođe to znači da se to e, sve pokriva iz nacionalnih proračuna, zbog čega neke zemlje članice e, nerado e, se uopće u to upuštaju. Ako sam točno shvatio, u parlamentu svi uglavnom smatraju da ti veći troškovi i nacionalni doprinosi bi mogli pomoći da se riješi ova stvar u ovom momentu. I konačno moram reći da će mi biti drago surađivati i sa mojim kolegama iz e, odbora za proračun i sa kolegama iz odbora SEDE kako bi to izvješće e, polučilo velik učinak e, i što bolje rezultate. Jer ja zaista sam uvjeren da Europska unija je zaista uspjela postići nešto e, Znate one ciljeve iz Helsinkija, e, vijeće iz e, Soluna, Solunsko vijeće, dogovor iz Sankt Petersburga. Kao što znate, to je to područje gdje mi zaista želimo imati postići rezultate ja mislim da gospodin Putin nikad ne bi bio e, okupirao Krim da smo imali e, to bolje organizirano. Hvala gospodine e, Tarand. Ovdje su i predstavnici komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje, te ću dati riječ gospodinu Kenetu Dinu koji e, je e, šef, e, odnosno ravnatelj odgovarajućeg odjela. Hvala vam što ste omogućili nama iz Europske službe za vanjsko djelovanje da vam se obrati. Mi sa zanimanjem pratimo razvoj ovog izvješća i u svojoj kratkoj prezentaciji danas ujutro ću spomenuti nekoliko e, stvari. Prošle, prošlog svibnja je ESVD izdao jedan velik dokument o civilnim misijama, vojnim operacijama i drugim mjerama a to se zasnivalo na zaključcima vijeća iz prosinca 2013. i još uvijek ga odobravaju zemlje članice. Što se tiče e, civilnih e, misija, imamo e, desetih misija na tri kontinenta i prijedlozi za štednje, odnosno za rezove Naravno se trenutno o tome se raspravlja e, u vijeću kako bi se postigle veći e, manevarski prostor, odnosno rezerve kak za potencijalne nove akcije. Naša služba surađuje e, sa drugim institucijama na raznim mjerama koje bi omogućile brže aktiviranje tih civilnih misija i poboljšalo financijsko upravljanje tih misija. Što se tiče pravnih kapaciteta, pristup eh, proračunskim sredstvima, primjerice tu je već eh, postignut eh, napredak. No neke stvari se još uvijek trebaju poboljšati, neke stvari je, su spomenuli izvjestitelji, znači ovaj, ovaj koncept zajedničkih usluga koje dakle pružaju podršku ne samo na administrativnom i nabavnom planu, Znači moramo imati jednu platformu za podršku misiji i o tome se upravo raspravlja na vijeću. Drugi aspekt se odnosi na status e, ugovornog osoblja. Mora to biti transparentno, e, moramo imati konkretna i transparentna pravila koja će se odnositi na svo osoblje koje je zaposleno u misijama. Također raspravljamo o dodatnoj e, fleksibilnosti pravila za nabave, e, nabavu i e, neke druge administrativne aspekte što se tiče ZVSP-a. I moram reći da radimo na poboljšanjima koje bi omogućile određenu fleksibilnost kako je od nas zatražilo vijeće u zaključcima iz prosinca 2013. Daljnji progres i fleksibilnost e, su veoma važni. E, imamo neke nove koncepte i nove smjernice koje su usvojili i naša služba i komisija kako bi se omogućila bolja fleksibilnost i kako bi se i proces nabave ubrzao. I e, dakle nadam se da će to riješiti te neke probleme vezano za brzo aktiviranje civilnih misija. E, spomenuto je skladištenje, nadam se da ćemo uspjeti poboljšati situaciju i tamo kako bi se e, postojeće misije mogle bolje opskrbljivati i pokrenuti brže nove misije. Što se tiče operativnih mjera, tom profesor, profesor Terpani i izvjestitelji su također na to se osvrnuli. To se ne, dakle, vojne Eh, operacije se ne financiraju iz proračuna, nego ih financiraju eh, zemlje članice. Eh, to su pravila iz osnivačkih ugovora. Imamo mehanizam Atena i imamo ovo upravljanje zajedničkih troškova o kojem je govorio profesor Tepan u svojoj prezentaciji. Imamo šest vojnih operacija i 19. ovog mjeseca se pokreće nova u Srednjoafričkoj republici i tih šest operacija košta oko 80 milijuna eura. I e, imali smo jednu bilješku gdje se govori o e, reviziji mehanizma Atena kako bi se riješili neki problemi koje brinu zemlje članice vezano za to kako se koriste taj mehanizam e, i koje područje primjene jer tu je bilo neke zabrinutosti oko odredbi i procedura. Što se tiče odluke vijeća o reviziji tog mehanizma, to još nije usvojeno jer nije postignut dogovor između zemalja članica vezano za te zaključke. Radi se o zajedničkom financiranju borbenih skupina, o čemu je govorio profesor Terpan. Samo kratko što se tiče članka 44 ugovora, što se tiče ovih e, mjera, on omogućuje da se zadaće iz ZSOP-a e, daju nekolicini zemalja članica. Vijeće razmatra te mogućnosti koje proizlaze iz toga, ali e, ali tu se nije, nije došlo do nikakvog odobrenja da se to koristi. Znači e, nema za sada političke volje da se taj članak koristi kao osnova za pokretanje vojnih i civilnih misija umjesto ovog članka koji se sada koristi, no moglo bi se to koristiti za vojne operacije, ali ne i za civilne, ali to ovisi o tumačenjima za koje će se odlučiti zemlje članice i vijeće na u okviru e, rasprava I na kraju e, samo da nešto kažem o e, suradnji između vojne i vojnih i e, civilnih aspekata kako bi se omogućilo da se pravi resursi angažiraju tamo gdje je to potrebno kako bi došlo do te sinergije kako bi EU mogla reagirati brzo i učinkovito u momentu kad se za tim pokaže potreba Znači radi se o tome kako da se poboljša suradnja između vojnih i civilnih misija, posebno tamo gdje postoji jedna i druga, kao što su Mali i Somalija, vjerojatno i Srednjafrička republika. Postoji troškovi e, koji se, gdje se može postići e, ušteda, imamo osiguranje, samih objekata, osiguranje osoblja, e, kada zajednički idu, e, ide vojno i civilno osoblje negdje. Znači, o tome se svemu razgovara, no ugovor nas tu ograničava i ako ima ikakvih pitanja, ja ću rado na njih odgovoriti. Hvala e, na vašem vremenu. Hvala gospodin Garen Miller ispred komisije. Thank you, um, chair. Thank you, Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što je već rečeno, ja radim u instrumentu za vanjsku politiku komisije. I e, kolega i ja radimo e, pod nadležnošću gospođe Mogherini. Hvala vam što ste nam organizirali današnju raspravu i zaista se radujem tome da ćemo uskoro dobiti nacrt vašeg izvješća u ovome trenutku e, ne možemo detaljno doprinijeti tome izvješću, ali ćemo se svakako potruditi da u nadolazećem razdoblju to napravimo. Ja ću govoriti o općenitim pitanjima, a najviše bih rekao nešto o dvije teme. Prvo o proračunu za ZSOP, a zatim nešto o provedbi, odnosno izvršenju proračuna. Možda bi bilo najbolje da se najprije prisjetimo parametara na e, temelju kojih ovaj proračun funkcionira. Neke od njih već su ranije kolege spomenuli. Dakle, u skladu sa ugovorom imamo prvo civilne akcije. A što se tiče vojnih akcija i obrane, to prema ugovoru ne može biti financirano iz proračuna Europske unije. Ako bismo to željeli učiniti, morali bismo promijeniti ugovore, kao što je rekao i profesor. E, mi u e, službi za vanjsko djelovanje želimo osigurati e, komplementarnost između vanjskog djelovanja i ZVSP-a. Kada god djelujemo u kriznim područjima, želimo osigurati jedan sveobuhvatan pristup Europske unije. Financijski parametri su jasni. Prije svega imamo ukupni iznos za ZVSP u višegodišnjem okviru do 2020. godine. Taj se iznos određuje u otprilike E, vrijednosti od 300 milijuna eura, ali je podložan vanjskim inflatornim vrijednostima. Dakle, to je proračun koji nam je na raspolaganju i koji moramo izvršiti. Moram reći još jednu važnu stvar. Svaka država članica mora doprinijeti odluci o tome koje će se akcije provesti. To je važno znati. Mi uvijek pokušavamo izvršavati proračun e, ZVSP-a što je moguće učinkovitije. To znači da e, ostvarujemo i pričuve za nepredviđena događanja. 2013. godine imali smo mnoge akcije, to je već spomenuto, a ove godine imamo također pričuve za nove akcije. Pretpostavljamo da ukoliko to bude nužno, možemo financirati još dvije akcije srednje veličine, ako za to e, nastane potreba. Ako bude e, političke volje i pravne mogućnosti da zatražimo još sredstva, to je uvijek moguće. Postoje tehnike kako se proračun može povećati. U krajnjoj liniji radi se o političkom odabiru, a isto tako i o ovlastima parlamenta i vijeća koji o tome odlučuju. A sada ću reći nešto o izvršenju proračuna, nastavno na ono što ste ranije čuli. Što se tiče e, fleksibilne i učinkovite e, provedbe ZVSP-a, u tome sudjeluju mnogobrojne službe koje surađuju s nama. Na taj način e, možemo raditi u skladu sa zaključcima vijeća krajem 2014. i 2013. godine. Imamo i zamisao o service center, e, e, centru za službe, a o njemu je jednako tako i završena studija o izvedivosti koja uključuje elemente izvedivosti i troškovne učinkovitosti. Mi podržavamo kretanje u tome smjeru i mislimo da je ono u pogledu budućnosti obećavajuće. Ipak valja reći da se radi o složenom sustavu sustavu, ali za takve prilike postoje i složena rješenja, a mi na detaljima tih rješenja upravo radimo. Mislimo da bismo trebali krenuti u smjeru platforme podijeljenja odgovornosti. Na taj način ćemo moći usmjeriti raspoloživa sredstva u pravom smjeru i na taj način ćemo imati više sredstava na raspolaganju. Na taj način ćemo i misije osloboditi sve većih administrativnih troškova u ključnoj fazi uspostavljanja. Mislim da je ključno za budućnost osigurati raspoloživost resursa koje se može mobilizirati i prije no što to vijeće odluči. Upravo je to ono što smo si postavili kao cilje u posljednjoj inicijativi za platformu zajedničke odgovornosti. Dame i gospodo, ja se nadam da će parlament tu inicijativu i podržati. Zajedno sa svojim kolegama iz IS-a mi ćemo vrlo rado izvješće podastriti i eh, pred izvjestiteljima koji su zaduženi za ova pitanja. Ukoliko imate još pitanja i želite još informacija na temelju kojih ćete djelovati, slobodno nam se obratite. Hvala gospodine Miller. Evo sada kreće rasprava. Gospodin Galov iz EPP-a, izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice, hvala vam lijepo profesore Tarpanu. Također želim zahvaliti izvjestiteljima te Europske službe za vanjsko djelovanje i komisiji Polazišna točka za naš razmišljanje su naravno postojeći ugovori. Iako bi se ja htio zaželjeti da u obliku jednog novog ugovora pronađemo i nove mehanizme, među ostalim to je već spomenuto, da se ukloni ta umjetna podjela između civilnih i vojnih operacija, njih nije niti moguće u potpunosti uvijek razdvojiti, ali zato što kad kad imamo i civilne i vojne aspekte u određenim operacijama, onda to isto tako posložuje postupak financiranja. Dobro je poznat ovaj problem financiranja, prije svega kada se radi o civilnim operacijama i tu su već kolege jasno rekli gdje tu se nalaze neki neodrživi problemi a pitanje koje se za mene prvenstveno postavlja je kako ćemo revidirati postojeći mehanizam Atena za vojne operacije. Kao prvo, moram reći da smo u dobrom položaju, da sve što se događa na tom području mora odlučiti jednoglasno. To znači da se možemo, da se može očekivati da će sve države članice zajedno opredijeliti jednakoj stvari, ali nakon toga bi trebao doći i drugi korak, a to je da ta zajednička odgovornost može biti popraćena i zajedničkim financijskim naporima. A stvarnost s kojom smo suočeni, to je već opisano, je takva da zatim onda imamo samo nekoliko država članica koje često žele sudjelovati u tome, a što češće sudjeluju, to više moraju snositi troškove i to pretežno sami. A moj argument upućen onima koji se brane protiv toga da se prošire popis zajedničkih troškova je sljedeći. Tko ne želi proširiti popis zajedničkih troškova, taj češće mora platiti. A to se prije svega tiče velikih država članica, jer mi smo u situaciji gdje manje države članice mogu ustupiti materijal e, ili vojnike, ali ne žele sudjelovati u tome zato što ne mogu snositi u 100% iznosu svoje troškove. Oni bi mogli podnijeti svoje troškove veznih uz doprinose ka proračunu, ali ne sve ukupne troškove neke operacije. To znači da ne mogu sudjelovati i zatim oni koje uvijek moraju plaćati, plaćaju i taj dio. Dakle, ta politička rasprava u vijeću bi trebala ići u tom smjeru da se pokuša jednoglasno donosene odluke financijski poprati zato što se na kraju onda mora snositi samo samo vlastiti trošak koji se također mora snositi u okviru proračuna Europske unije, ali se onda ne mora toliko često plaćati. To je ono što ja pokušam objasniti mojim sugrađanima u Berlinu. Nadam se da se to može raspraviti na sličan način i u drugim državama članicama kako bi zatim mogli doći do učinkovitije provedbe naših vlastitih odluka. Hvala. Mr. Munger, uh, S&D budgets. Gospodin Manger iz proračuna. Ďakujem pekne za, za slovo. Určite, ak e, členské štáty... Hvala vam što ste mi predali riječ. Ako države članice surađuju na integrirani način, po mišljenju odbora za proračun, onda će im biti potrebno manje sredstava nego što je to trenutno slučaj iz zajedničkog proračuna. Ja nisam stručnjak na području obrane, ali zasigurno bismo putem zajedničkih politika moći uštedjeti više od 26 milijardi eura. To je ogroman iznos koji bismo mogli iskoristiti za druge, druga područja politike ili za nove misije. Na ovom području zasigurno možemo uvesti određena poboljšanja kada se radi na primjer o javnoj nabavi, o e, pristupu malim i srednjim poduzećima, tržištu obrane, zatim e, kibernetička sigurnost. Dakle, postoji tu, postoje tu određene mogućnosti za poboljšanje, radi se o velikim uštedama, a isto tako i većoj sigurnosti naše građane. Hvala. Gospodin RSMK iz Socijaldemokrata. E, więc ja chciałem bardzo podziękować za to, że pani przewodnicząca wprowadziła. Hvala vam lijepa na tome što ste ovu važnu točku, važnu temu stavili kao točku na dnevni red. Želim se nadovezati na svog predgovornika. Po mom mišljenju smo suočeni s velikim problemom kada se radi o metodologiji. Na ova tema s kojom se nas bavimo nosi naslov Financiranje zajedničke sigurnosne obrane politike, a ja bih htio jasno uputiti na sljedeće, da ako se ovdje bavimo zajedničkom sigurnosnom obranom politikom, da se onda bavimo obranom, a kada se radi o obrani, onda se radi o zajedničkim misijama. Mislim da bismo stoga trebali ozbiljno razmisliti o tome je li naš pristup ovim temama malo uskogledan, možda bi ga trebali proširiti. ja se u potpunosti u tom smislu slažem s, kolegom, s kolegom. U Europi smo naglašavali da imamo, vezano uz terorizam, uz e, ilegalnu imigraciju, uz e, eventualne kibernetičke napade, da imamo dakle te probleme koje bismo trebali i riješiti ako ćemo se uskoro morati baviti sa izdacima s područja Europske unije za sigurnost, onda bi bilo važno da mislimo i na više područja od toga, na područja koji su izvan toga, na područja obrane. Dakle, sigurnost je jedan aspekt, a drugo je obrana. To bi bilo dakle, moje prvo razmišljanje. Zatim, moja druga misao – ovo izlaganje je bilo vrlo zanimljivo, no ipak moram e, s tim u vezi primijetiti sljedeće. Potrebne su nam e, generalne informacije a nažalost naše države članice imaju vrlo opušten pristup, ne samo kada se radi o politici, nego i kada se radi o praksi, kada se radi o sudjelovanju u zajedničkim politikama. Imam dojam da postoje nekoliko država članica koje vrlo ozbiljno shvaćaju ovu tematiku, koje zatim e, ulažu vlastite napore, vlastita sredstva za misije, ali i postoje i države članice koje već niz godina uopće ne doprinose tom području, A kao član ovog odbora mislim da bismo trebali i o tome porazmisliti. Hvala. Vaš ćemo zahtjev e, uputiti i odboru za proračun i SEDEU. Na taj način će to moći razmotriti. A sada gospodin Heller iz SEDA. Potpredsjedniče, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Htio bih još jednom e, zahvaliti gospodinu Trpanu na ovoj studiji, zato što je neobičajno jasna e, i ukazuje na manjkavosti, ali i na rješenja. To je rijetko tako. Imamo često složene probleme e, s kojima još i mi doprinosimo sa našim složenim rješenjima, a zapravo se ovdje jasno reklo što se treba učiniti i što su prednosti i mane tih opcija. Želim e, još jednom zahvaliti izvjestiteljima i osvrnuti se na civilne aspekte i prije svega želim zahvaliti kolegama iz odbora za proračune i predsjedniku tog odbora. Mislim da će ovo izvješće imati dva aspekta jedan aspekt e, koji je iznimno potreban zato što se naš rad temelji na ugovorima. Imat će dakle jedan e, apelativni dio, tu se radi o mehanizmu Atena, tu se radi o pitanju perspektive, perspektiva za budućnosti e, civilnih i vojnih operacija, ali i tu bi trebalo imati dosadan pristup. A zatim ćemo imati jedan drugi dio koji će se temeljiti na ugovoru gdje ćemo pod civilnim područjem imati mogućnost isto tako da sudjelujemo u donošenju odluka. U vojnom dijelu teksta trebamo jasno formulirati što želimo, a u civilnom dijelu teksta trebamo reći da želimo operacije koje su učinkovite, koje su stvarni politički instrument koji odgovaraju međunarodnim standardima, što znači da imamo fleksibilne mogućnosti raspisivanja natječaja za javnu nabavu koji odgovaraju stvarnošću, ali naravno koji su isto tako osigurani na odgovarajući način, a to znači da nam je potrebna fleksibilnost u proračunu. To uopće nije dio prakse izvan Europske unije da voditelj neke operacije ne raspolaže vlastitim e, financijskim sredstvima. Naravno, imamo tu pitanje proračunske kontrole i drugo, ali ovaj trenutni sustav nije samo neučinkovit, već je on vrlo opasan. To predstavlja političku opasnost vjerodostojnosti vanjske politike Europske unije. Samo je pitanje vremena kada će negdje netko u jednoj civilnoj operaciji eh, upreti prstom na Europsku uniju i reći da ne žele takvu operaciju, to je puka politička gesta koja nam ništa ne donosi, koja nije učinkovita i koja ne ispunjava svoje ciljeve na terenu. Dakle, ne radi se samo tu o tehnikalijama. Radi se o tome možemo li se sa trenutnim sustavom generalnu vjerodostojnost e, onih ciljeva koje smo izradili u našoj zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici moći ostvariti. To moramo što prije razjasniti jer ćemo inače u teškim vremenima pri pitanju na primjer Putina ili pri pitanju drugih problema vrlo brzo e, izaći na vidjelo da smo zapravo potpuno bezopasni ako ne možemo niti one operacije koje države članice, o kojima države članice odlučuju učinkovito provosti. Dakle, moja molba o mnogo, mnogo toga smo raspravili, ali za sada nam trebaju jasni scenariji. Dakle, kako mislimo da bi u budućnosti trebale izgledati civilne misije i trebamo isto tako jasan stav zauzeti po pitanju mehanizma Atene. Hvala lijepa. I was not quite sure about uh, requests from ECR. Ne znam jeste li nešto željeli zatražiti ili ne iz redova ECR-a, imali kakvih zahtjeva? Gospodin Ali iz Alda. Hvala. Drage kolege i kolegice, ja bih najprije zahvalio profesoru Terpanu na održane prezentacije on nam je pokazao stvarnu sliku u kojoj se nalazimo i kako funkcionira mehanizam za financiranje Atena. Ja bih sada rekao dvije stvari vezane za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Najprije moram nešto reći o zaključcima vijeća 18. prosinca 2014. godine. U tim zaključcima se pozdravljaju rezultati NATO-a, a na samitu NATO-a je u deklaraciji posebno izdvojena tema vezana uz obraćanje trenda e, smanjivanja proračuna za obranu pozivaju na uravnotežen i najučinkovitiji mogući način trošenja proračunskih sredstava, jačanje sposobnosti i održavanje e, visoke razine obrambenih kapaciteta u Europi i preko Atlantika. Isto tako, vezano uz troškove obrane, oni ne bi trebali padati ispod određenog postotka BDP-a, a godišnja prosječna sredstva za istraživanja, razvoj i opremu ne smiju biti manja od 20% ukupnih proračunskih sredstava namijenjenih obrani. Moje pitanje, na koji način ove rezultate možemo pretočiti u našu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku? U pogledu atenskog mehanizma zapitajmo se da li on funkcionira ili ne i postavimo si pitanje treba li revidirati ili mijenjati ugovore. Postavlja se cijeli niz različitih pitanja. Jednako tako vijeće podcrtava zahtjev da se poboljša djelotvornost ZSOP-a, a isto tako i sposobnost država članica, da bi im se trebala pužiti i potpora u održivim i učinkovitim načinima razvijanja tehnologija. Na taj način će se osigurati i rast i stvaranje radnih mjesta te poticanje inovacija širom Europe. U postojećem sustavu koordiniranja u EU trebali bismo na adekvatan način podržavati sustav obrane. Evo to je zahtjev vijeća. Hvala vam. A sada gospodin Suzi iz Guja. Hvala lijepa. Ovo je vrlo složena tema i ja se posebice zahvaljujem na izlaganju gospodina Terana koji je doista naglasio mnoge nedostatke i prednosti. Temeljni uzorci ove rasprave koju smo već na ovaj ili na onaj način već vodili u prošlosti mogu sažeti na način da kažem da treba više novca za eh, vojni, vojno, za područje vojske, za područje sigurnosti, da se ukazuje na tu potrebu, dakle za većom potrebom za većom financiranjem, a da imamo ovo drugo područje vezanih uz učinkovitost, brzinu i tako dalje. Zatim postoje neke prepreke i razlozi s tim u vezi koje su već kolege naglasili. Jedan od razloga je taj što su ugovori zasluženi za to da se više finanskih sredstva osigura iz europskih proračuna. Gospodin Galer je već jasno rekao da bi u tu svrhu da postoji namjena da se u tu svrhu promijene ugovori. Ja mogu u ime mog kluba zastupnika reći da, da smo mi u potpunosti protiv ovakve eventualne, ovakvih eventualnih promjena ugovora. Gospodin Galer je također govorio o problemu e, podjele između civilnih i vojnih operacija. To sam shvatila na sljedeći način. Dakle, kao je umjetna podjela između civilnih i vojnih operacija. Ja moram reći da mi, da, mi, da se mi zalažemo za veću, jasniju raspodjelu između tih operacija. Naravno, nemam sad vremena ukazati na sve probleme veznih uz miješanje jednih i drugih operacija. Jedan od tih problema je demokratska kontrola, jer ako ta raspodjela između vojnih i civilnih operacija nestane, demokratski nadzor postaje jako teško provediv zato što nitko ne zna radili se onda na posljedku o civilnom vođenju operacije ili o vojnom. Uloga država članica, mogućnost njihovog sudjelovanja i na to smo se već usvrnuli. Mislim da se ovdje uvijek iznova samo smatra problemom činjenica da države članice imaju u okviru svojih proračunskih nadležnosti mogućnost sami odlučiti o tome za što žele potrošiti svoj novac, a ja to smatram zapravo dobrim, ali da bi trebali imati i mogućnosti, ja mislim da je dobro da imaju tu mogućnost, da same odluče u kojim vojnim operacijama žele u budućnosti sudjelovati i da bi tu mogućnost trebali imati u budućnosti. Dakle, da odluče. Govorili smo dakle o raznim opcijama da se neke mogućnosti izdefiniraju iz proračuna Europske unije, a ja bih htjela spomenuti pitanje tog eh, startup fanda. Netko je spomenuo već eh, pitanja veznih uz istraživanje, sredstva koje bi s tim vezi došla iz europskog proračuna, u tome smo isto tako već više puta razgovarali ovdje u odboru sede i s tim u vezi imamo različita stajališta. Ja bih htio, htjela postaviti pitanje e, stručnjaku koje bi bile pripremne mjere unutar tog startup fonda koje bi mogle pristići iz europskog proračuna hoće li se to onda ticati i troškova vezanih uz vojne intervencije. Ja članak 41 gdje se određuje visina i drugi problemi da su to propisi koji se odnose samo na države članice, samo one mogu donijeti odluke s tim u vezi. Ja to smatram isto tako problemom kada se radi o mogućnosti suodlučivanja. Zatim sljedeće pitanje na što se odnosi ovo istraživanje veznih uz e, naoružanje? Postoji rasprava da se to financira iz ovog startup fonda i s tim u vezi također pitanje ne zabranjuje li to članak 41.2 e, ja taj odlomak u ugovorima e, potpuno jasno tumačim u tom smislu da je dakle to zabranjeno. Dakle, već u okviru postojećih ugovora se ovdje pokušava se ovdje pokušava iskoristiti različita tumačenja, ne samo pomoću same promjene ugovora. I ja bih tu e, zamolila za više jasnoće. Thank you. Uh, Madame, uh, Gospođa Cebajas, koordinatorica kluba zelenih u pododboru e, SEDE. Da, hvala gospođo predsjedavajuća. Pa nemam puno dodati o ovome što su moji kolege već rekli. Posebno moji kolege iz odbora za proračun. htjela bih se nadovezati na ono što je rekao kolega Galer. Znači, podjela između civilnih i vojnih misija. Mislim da je veoma važno da imamo jasnu razdjelnicu između civilnih i vojnih intervencija, zato što ako imate mješavinu to može dovesti do cijelog niza problema. Neki puta ima više problema nego koristi. U mnogim slučajevima radi se o proračunskoj, e, proračunskom problemu nema dovoljno novca za intervencije u raznim zemljama i zbog toga zemlja ne sudjeluju, u tome. Moja zemlja, Švedska, često sudjeluje u misijama kako e, civilne, tako i vojne prirode, no uvijek postoji jasna podjela. Dakle, definiramo gdje možemo e, postići neku korist, gdje imamo vještine koje mogu doprinijeti uspjehu tog djelovanja. Znači ne radi se uopće o pitanju novca, nego toga e, koliku korist možemo izvući iz e, švedskog sudjelovanja u takvim misijama. I druge zemlje razmišljaju slično, no u mnogim zemljama donosi se odluka racionalna da se ne sudjeluje. Znači moramo vidjeti gdje možemo postići najbolje rezultate. E, hvala, gospodin Frunzulica. Hvala, gospođo predsjedavajuća u stvari dame i gospodo, dragi kolege, glavni cilj zadaća Europske unije bi trebala biti u ovom vremenu koje je pred nama da postignemo stratešku autonomiju. Dakle, e, ambicije e, zajedničke sigurnosno obrambene politike e, nisu u skladu sa našim kapacitetima i sa financijskim sredstvima koje su nam na raspolaganju. Već nekoliko godina vidimo te strukturne probleme, neki su od njih uzrokovani financijskom i gospodarskom krizom. Taj dugi i ponekad nefleksibilni proces donošenja odluka, logistička i financijska inercija, dame i gospodo, od, financiranje misija i operacija Europske unije onako kako treba biti je ključno ako želimo da e, ZSOP ima stvarnu budućnost. Pozdravljam uspostavu ovog zajedničkog e, sredstva za usluge jer mislim da će doprinijeti e, uspjehu naših misija, a istovremeno vas pozivam, dragi kolege, u okviru našeg pododbora i Europskog parlamenta da ovo važno pitanje razmotrite. To je zašto vojne operacije Europske unije nisu pod nadzorom parlamenta. I sada da se vratim na stratešku autonomiju, mislim da je ovo pitanje e, vrlo specifično. Neću upotrijebiti drugu riječ. Jer ako pogledamo što se događa u istočnoj Ukrajini, vi znate da Europska unija još uvijek e, kupuje e, rusku opremu za lansiranje europskih satelita. Moramo ponovno razmotriti to pitanje strateške autonomije Europske unije u svjetlu tih operacija i misija. Dame i gospodo, tu vidim jedan novi početak e, za e, SOP kako bismo korak po korak e, postigli taj važni cilj, a to je strateška autonomija Europske unije. Hvala. Hvala gospodin Arnaud Danjean i to je zadnji govornik na mojoj listi. Jeffrey van Orden, van Orden na kraju još. Hvala gospođo predsjednice. Mislim da svi znaju da je ova tema iznimno eh, odlučujuće važnosti što se tiče eh, zajedničke sigurnosti politike. Toga su se isto, to su isto tako uvjerili i čelnici države vlada na sastanku u prosincu 2014. godine, ali eh, tada je usvojen jedan plan puta, jedan putokaz, ali nije postignut nikakav značajan napredak. Sada smo godinu i skoro dvije godine godinu i pol nakon toga i dalje imam poteškoće sa financiranjem eh, zajedničkih operacija iz SOP-a. Što se tiče troškova civilnih operacija, o tome se već rečeno i Kristijan je to vrlo dobro opisao. Tu nije problem opseg proračuna, tu nismo imali nikad problema veznih uz eh, sam opseg proračuna koji je posvećen tim misijama. Te misije su uvijek bile dobro financirane, ali problem je interne prirode, dakle način rada kako taj proračun služi provođenju civilnih operacija sa svim ovim e, poteškoćama u funkcioniranju. I to već traje 15 godina. Dakle, nadovezujem se na ono što je rekao kolega iz e, Odjela za sposobnosti za civilno planiranje vođenje. Dakle, još uvijek nismo zadovoljeni sa razinom provedbe. Ne samo što se tiče voditelja, operacija za osobe koje su tamo na licu mjesta, već i politički gledano za Europsku uniju, zato što e, naš ugled nije dobar, neću reći katastrofičan, ali u svakom slučaju imam ponos sa vjerodostojnošću. Što se tiče vojnih operacija, podsjetilo nas je da trenutno imamo šest vojnih operacija osim EUTM Mali gdje imamo 23 države članice koje sudjeluju u tome, ostale pet vojne operacije ne okupljaju svaki od njih e, više od pet do šest država članica koje sudjeluju. A od trećih država, e, država partnera imamo Tursku, Gruziju i e, druge. I od njih očekamo da će nositi europsku zastavu na području vojnih operacija. To je ipak vrlo zabrinjavajuće. Dakle, čak i iako se je ova misija, na primjer, protiv gusarstva, Atalanta, nazvala pričom uspješnicom, mora se naglasiti da trenutno u toj operaciji sudjeluju samo 5 do 6 država članica. To je iznimno velik problem problem financiranja nije vezan samo uz to što uvijek plaćaju iste države članice, nego što to sprečava države članice da se pridruže operacijama koje su politički na to spremne i voljne, ali financijski ne mogu podnijeti taj trošak e, operacija koje mogu trajati i više godina. To je dakle taj e, ključni problem. Moj kolega iz Europskih pučana je isto tako e, s pravom naglasio da trebamo proširiti mehanizam Atena. Znamo da su troškovi transporta oni koji čine najveći dio troškova, a koji nisu, nisu pokriveni sa mehanizmom Atena. Dakle, to bi trebalo promijeniti, trebalo bi proširiti mehanizam Atena. I dvije primjedbe za zaključak. Pitanje parlamentarnog demokratskog nadzora. Ja sam parlamentarni zastupnik. Vrlo bih rado mogao izvršiti predivni parlamentarni nadzor na tim misijama, no iskreno rečeno, među nama, odbor sede, mi posjećujemo i vidimo sve vojne i civilne operacije. Naša izvješća nakon tih saslušanja i posjeta, naše prognoze nakon tih saslušanja i posjeta, imaju li ikakav utjecaj na daljnji razvoj tih operacija? Ja bih vam doista htio moći reći da i nadam se da imaju minimalni utjecaj, ali ipak instance unutar Europske službe za vanjsko djelovanje i države članice čine što žele po tom pitanju i e, s na vrijeme nas e, traže naše mišljenje za proračun, ali što se tiče svega ostaloga, e, dragi kolege, nama je vrlo teško vršiti tu ikakav utjecaj i to je u potpunosti nemoguće iz političkog gledišta. Kada ćemo vršiti reviziju financiranja, onda ipak mislim da je najvažnije pogledati učinkovitost. Zatim članak 44, e, strukturna stalna suradnja, to su ona pitanja koje se stalno postavljamo, to su prave mogućnosti za rješavanje ovog problema. Znamo da se to odvija u državama članicama, a znamo da postoji određen dio država članica koji se neće priključiti tom procesu. I znamo da s tim uvezi dakle, moramo ograničiti naša predviđenja, mi moramo izistirati, to je naša uloga, ali ipak trebamo biti svjesni granica na koju ćemo vrlo brzo naići e, kada se radi o e, provedbi ovih e, promjena koje predlažemo veznih uz financiranje. Sir Jeffrey Van Gospodin Jeffrey van Orden, koordinator ECR-a. Hvala. Slušajući ovu raspravu, naravno vidimo tu jedno temeljno nepoštenje, zato što tu ne vidimo ispraznost i nepotrebnost e, zajedničke sigurnosne oprambene politike. Uopće ne bi nepostojanje tih misija ni na koji način utjecalo na našu sigurnost niti na sigurnost bilo koje od tih zemalja e, koje su primatelji, odnosno gdje se te misije provode. Mi pokušavamo prvo stvoriti kapacitet i onda definirati ulogu. A koja je ta uloga? Pa uloga je strateška autonomija Europske unije ili da se poveća vidljivost Europske unije kao političkog aktera. Znači mi se naprosto tu pravimo da Europska unija ima neku državnu ulogu, ima neke snage kojima raspolaže kako bi postigla taj cilj. Naravno, mi želimo odnosno vi e, želite ublažiti te razlike između civilnih i vojnih misija jer ako uklonite civilne misije iz e, ZSOP-a neće baš puno toga ostati. To je naprosto realnost. Cijela ova rasprava je tako nerealna, zasnovana je na fantaziji i mislim da je to jedan od razloga zašto građani u našim državama u očaju dižu ruke kada gledaju e, što se događa u Europskoj uniji. Jer ono što mi ovdje raspravljamo ovdje u ovom odboru je tako udaljeno od stvarnog života i onoga što je zaista potrebno. Zemlje članice su u potpunosti, potpuno znaju za što traže od svojih snaga i ima nekih zemalja koje ozbiljno shvaćaju svoje obaveze i igraju svoju ulogu u potpunosti i ako želimo voditi vojne misije među, na međunarodnom planu, postoje strukture i organizacije koje to rade. Tu postoje NATO, postoji koalicija voljnih i zadnja stvar koja nam je potrebna je da Europska unija pokušava izmisliti svoju ulogu u svemu tome. Mislim da je ova cijela rasprava zaista ridikulozna. Hvala, hvala. Sada ćemo zaključiti raspravu e, i prvo da vam nešto kažem o tome kako ćemo danas raditi. Kao prvo gospodin Galer, e, budući da, je, e, da su ga imenom spomenula dva zastupnika koliko se sjećam, nakon toga gospodin Tarpan, profesor Tarpan, oba izvjestitelja. Da, mislim da oni trebaju također odgovoriti na pitanje. Dakle, gospodin Kukan i gospodin Tarandi. Ako bude moguće, gospodin Din i gospodin Miller. Dakle, e, gospodine Galer, e, kratko molim vas. Da, samo mm, kako bih reagirao, zato što su me spomenuli pre nekim točkama. Kolegica Sebaljos, možda je došlo do nesporazuma. Ja nisam htio reći da svaka država kod svake operacije treba sudjelovati s vlastitim eh, jedinicama. To nije ono što sam htio reći. Samo sam htio reći da budući da su jednoglasno odlučili da se nešto poduzme, da bi onda svatko sukladno svojem odnosu doprinosa za europski proračun trebao doprinijeti isto tako i mehanizmu Atena i zatim bi se trebalo pogledati tko može najbolje nešto učiniti. I zatim ako Švedska nešto poduzme, onda bi prema mom mišljenju u okviru jednog novog mehanizma dobila naravno povratna sredstva minus onoga što je ona doprinjela. Dakle, ako je snosila troškove od 8%, onda bi dobila 92% iz zajedničkog proračuna. Slično se tiče i manjih država članica koje možda još imaju e, dobro funkcionirajuću vojsku, ali koji ne mogu podnijeti 100% svih troškova. To je bila, bila moja točka. A umjetna raspodjela između vojnih i civilnih operacija tu se radi više o praktičnom pitanju, na primjer e, kada se radi o misiji u Afričkoj republici ako sada odlučimo da ćemo tu unijeti osim vojne operacije koje trenutno tijeku jedno, jednu civilnu operaciju s jednim aspektom e, možda e, obuke, e, pravosuđa ili nešto slično, onda bi morali tu riješiti neka pitanja, na primjer mogli oni biti preneseni, može osobe biti preneseno javnim zakupovima ili može biti preneseno i našim vojnim zakupovima koji već nam odputuju. Dakle, to je to je nešto što je vezano uz tu podjelu koja je trenutno vrlo nepraktična i koju bi trebali na praktični način riješiti. To je ono bilo ono što sam htjela, reći. Briefly, please. Profesor Terpen, molim vas kratko. Uh, vrlo kratko bih se htio osvrnuti na dva, tri elementa, elementa koje su spomenuta. Mislim da postoji jedno pitanje a to je da s jedne strane trebamo uzeti u obzir ugovor i dakle učiniti što možemo sukladno ugovorima, a s druge strane, budući da mislim da je to uloga parlamenta, možda predvidjeti eventualnu promjenu ugovora. To je dakle prva točka, druga točka. Postoji tehnička razina i više politička razina tih operacija. Tehnička razina znači da operaciju treba vrlo brzo uspostaviti. Imamo taj zajednički centar za usluge, e, dakle tehnička pitanja, a s druge strane imamo doista i prava politička pitanja i tu se ponovno postavlja pitanje uloge parlamenta, gdje se parlament želi tu postaviti između te dvije razine. Zatim pitanje solidarnosti i proračunske suverenosti, tko bi od država članica trebao sudjelovati, je li, je, je li taj pristup autonomne strategije nešto što mogu svi poduprijeti E, rekao bih da naravno države članice imaju proračunsku suverenost kada se radi o vojsci, oni mogu sudjelovati ili ne, e, ali e, mogli biste predvidjeti posljedice toga kada bi to vrijedilo na primjer za sve aktivnosti Europske unije. Dakle, smatra se da za tu domenu se može koristiti takva takav način postupanja, ali ipak to vodi sa sobom određene probleme. Na primjer, uzmete si u obzir da u to spadaju sve aktivnosti u Europsku uniju, onda Europska unija više uopće ne bi funkcionirala. Hvala, gospodin Kukan. Thank Hvala. Gospođo predsjedateljice, ja ću vrlo kratko nešto reći. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Zaista je dobro ispipati atmosferu i saznati vaša stajališta. To ćemo unijeti i u izvješće. Zahvaljujem profesoru Terpanu, a isto tako i svima iz komisije i svima koji su govorili. Ja ću sve to prenijeti u izvješću. Vezano uz dva pitanja koja smo dobili od kolege iz Aldea, ne mogu vam ponuditi potpun odgovor. Ono što vam mogu reći je da ćemo vaša pitanja uzeti u obzir u trenutku sastavljanja izvješća. Jednako tako, vezano uz zaključke s ove rasprave, ja ću u izvješću pokušati zatražiti povećan nadzor Europskog parlamenta, a isto tako i promicati solidarnost među državama članicama, dijeljenje odgovornosti i odvajanje proračunskih linija za svaku operaciju i misiju. Ja bih jednako tako nastojao i sastaviti izvješće koje je odraz realne situacije i koje će imati učinak u budućnosti želimo izvješće koje odraz stvarnosti, a ne fantazija. U redu, hvala. Gospodine Aki, želite li zaključiti sastanak? kao zaključak, da ću vam sad jedan preliminarni zaključak, ali mogu vam već reći da me jako zanimalo izlaganje gospodina Tepana, izlaganje našeg izvjestitelja i mislim da je dobra stvar što smo odlučili e, svoj izvješće na vlastnu inicijativu u financiranju zajedničke sigurnosne i obrambene politike i što smo spojili naša dva odbora. U principu je proračun e, nešto što odsetava naša sredstva s kojima raspolažemo i s tim u vezi ne bismo trebali imati previše iluzija. I s tim u vezi, iako se radi samo o civilnim operacijama za oko 300 milijuna eura, ipak e, te, bit će oko 30 milijuna neplaćenih računa otprilike na kraju 2014. godine. To je procjena. Dakle, kada se radi o brzom reagiranju, kada se radi o tome da se e, brzo djeluje, onda za to moramo imati određene, e, kapacitet. Taj proračun u potpunosti ovisi o državama članicama jer e, imamo vrlo malo, jer ono visi prije svega o carinskim doprinosima. Proračun se nalazi stoga u rukama država članica. To ponajprije komplicira našu, našu, našu zadaću. Naravno moramo se pozabaviti ugovorima, ali isto tako smo ovdje kako bismo se bavili politikom. A postavlja se pitanje Treba li Europska unija prihvatiti e, jednu ozbiljnu obvezu veznih u sigurnost i obranu? 1954. su države članice doživjele neuspjeh kada su pokušavali e, osnovati Europsku uniju obrane. Dakle, to je nešto čemu se države članice odupiru, ali mi smo sada u e, svijetu koji je globaliziran, koji je povezan i što možemo reći našim građanima. Imali smo kampanju prošle godine u Svibnju. Ja sam e, vidio koliko smo bili svi e, jako dinamični, energični, koliko smo to i sada kada radimo, ali kada dođem kući, teško mi je uvjeriti građane u solidarnu Europu. Dakle, što se tiče sigurnosnih obrambenih pitanja, jesmo li trenutno u skladu sa stvarnošću ili smo u nekoj sferi e, maštanja. To je ono o čemu se radi. Imamo višegodišnji okvir koji je zadan između 2014. i 2020. ali postoji i takozvana revizija nakon izbora. Nadam se da će ovo moći poslužiti kao argument za reviziju proračuna već smo krenuli sa fazom izmjene, eh, sa fazom nacrta proračuna 2016. godinu i bilo bi zanimljivo čuti naše izvjestitelje i njihova razmišljanja za taj proračun. Ja sam eh, zabilježila ono što je rekao profesor i trenutno se nalazimo na jednoj razini koja nije prava, ona, ona prava razina zadatka kada se radi o našoj obrani. Sigurnost i obrana, ne znam kako bez nje možemo imati diplomatsku aktivnost i vanjsku aktivnost. Dakle, ovo može biti odlučujuće važnosti pri izgradnji budućnosti Europske unije i postavlja se pitanje trebamo li učiniti taj sljedeći korak ili ne kada sam e, kao novopečeni e, zastupnik otkrio mehanizam Atena, bio sam vrlo zadivljen. E, taj mehanizam je izvan proračuna, tu se doprinosi odlučuju od strane država članica. Zatim države članice koje žele sudjelovati razgovaraju sa svojim strateškim partnerima, mogu li oni pripomoći. Mislim da takav proces ne može dugo potrajati i mislim da je vrijeme da ga se izmijeni. Hvala vam. Morali ste e, prvo sudjelovati na sastanku 26. veljače o proračunu, a tada ćemo jednako e, tako govoriti o prijedlozima koje možete predati do 3. ožujka E, ove godine. Dakle, s ovime završavamo današnji sastanak e, o proračunu i sastanak pod odbora o sigurnosti i obrani. Hvala vam, a sada ćemo u narednih deset minuta e, promijeniti raspored u prostoriji i nastavljamo dalje sa sastankom SEDEA. Hvala.